Okay. Uh, sam da gospođa Koraca Bild želi nešto reći o poslovniku. Molim vas, poslušajte kolegicu. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Uvaženi kolege, ja bih htjela spomenuti prijevaru kod glasanja u slučaju gospođe Le Pen. Mogu li nastaviti? Da. Molim kolege da poštuju kolegicu i da barem poslušaju što ima za reći. Gospođo Koraca Bildt. Na zasjedanju u listopadu smo zajedno sa drugim kolegama spomenuli ovaj slučaj i vi ste rekli da ćete pokrenuti službenu istragu. Mnogi od nas još uvijek pitaju e, kakav je bio rezultat te istrage nakon toliko mjeseci. Gospodin de Graf, e, koji su predsjedatelje kluba Europske e, slobode i demokracije, je kažnjen zbog prijevare kad je bilo glasanje o europskoj građanskoj inicijativi ali nismo ništa čuli o gospodinu beju koji je e, koristio glasački uređaj gospođe Le Pen kada smo glasali o e, sustavu emisija. Gospodine predsjedavajući, ja se nadam da imate napokon neke vijesti za nas. Have to inform you Moram vas obavijestiti da mi je predsjednik dao zadatak da krenem sa obavješću, sljedećom obavješću koja se odnosi upravo na to pitanje. No prije toga je gospođa Le Pen zatražila riječ i dati ću je riječ. Da, dragi kolege, gospođa Koraca Bil izgleda da ima pravu obsesiju prema meni, ja joj na tome zahvaljujem. U svakom slučaju sam htjela obavijestiti da e, u suprotnom od ovih lažnih navoda e, koje ste e, meni rekli, da sam ja u potpunosti nevina u svemu ovome. Dobro, Budući da moja obavijest je u vezi sa upravo ovom temom, pročitat ću vam tekst koji sam dobio i kojeg vam moram iznijeti u ime predsjednika. I citiram. Kao što se zasigurno sjećate, za vrijeme glasanja na plenarnoj sjednici 28. listopada 2015. Gospođa Koraca Bilt je upitala, je zatražila od predsjednika da se provjere okolnosti pod kojima je e, glasački uređaj gospođe Le Pen korišten dok nje nije bilo. 17. prosinca 2015. parlament je obaviješten o odluci predsjednika da se kazni gospodina de Grafa zbog njegovog e, ponašanja za vrijeme spomenutog glasanja. To jest zbog toga što je koristio e, glasački uređaj gospođe Le Pen. Sankcija se sastoji od gubitka prava na dnevnicu na razdoblje od pet dana. Zatim, nakon što smo e, razgovarali sa nekolicinom zastupnika i sa gospodinom Bejom dva put, predsjednik je odlučio kazniti gospodina Beja zbog njegovog ponašanja za vrijeme tog istog glasanja, zbog toga što je koristio e, u glasački uređaj gospođe Le Pen. Sankcija se sastoji od e, gubitka prava na dnevnicu na razdoblje od pet dana. I zastupnik je obavješten o toj odluci i ovo je kraj obavijesti. Gospodine Bey. Izvolite. Da, gospodine predsjedavajući. E, ja se želim osvrnuti na članak 64. i članak 67. našeg poslovnika. E, ove, ove kazna uopće nije pravno utemeljena. E, odluka gospodina Šulca samo pokazuje kako želi donositi totalitarne odluke u svojoj funkciji predsjednika, kao što je to i pokazao prošli utorak e, pred e, našim gostom iz Ujedinih naroda. Ti navodi su izmišljeni, tu se radi o svjedočanstvima e, koje ja nisam mogao pratiti, a to je velika velika diskriminacija, a nije niti u skladu sa člankom 166. našeg poslovnika. Ja želim pokazati moju nevinost, a bilo je a nije bilo materijalnih dokaza za navode, a svjedočanstva su bila anonimna. Evo, predsjednik vjerojatno sada zbog toga što će Pučani imati na iduće dvije pol godine e, sljedećeg predsjednika Europskog parlamenta mora popustiti pred onim što Pučani traže. Uzeli smo u omzir vašu odluku da se pobunite na ovu odluku, a sada je riječ zatražila gospođa Koraca Bild. Gospodine predsjedavajući, evo vrlo kratko. Ovo je jasan dokaz e, laži, tako se to kaže na francuskom. On je meni osobno rekao da je glasao u ime gospođe Le Pen u automobilu dok smo se vozili prema zračnoj e, luci i imam i svjedoka, to je gospođa Reis i to se mm, na taj se način vidi kako se krše pravila postupanja u parlamentu. Ovom obavješću kojem je najavljena odluka o sankciji gospodina Peja slijedi